sjednice. Ima li komentara? Non vi sono Nema. Nakon dakle, se smatra usvojenim. Htio bih obavijestiti vječnicu da od prekida, da su od prekida sjednice, dakle 18. travnja, predsjednik parlamenta zajedno sa predsjednikom vijeća potpisao 47 akata koji su usvojeni u redovnom zakonskom postupku u skladu sa člankom 78 poslovnika Europskog parlamenta. Naslovi ovih dokumenata biti će objavljeni u zapisniku sa današnje sjednice. Sada je na dnevnom redu odabir potpredsjednika Europskog parlamenta. Primio sam sljedeće kandidature. Zastupnica Barli, Ber, Bizzotto, Castaldo, zastupnica Čarazova, zastupnik Dobrev, Hautala, zastupnica Huhtasari, zastupnica Jaroka, zastupnik Karas, zastupnik Kolaja, zastupnica Kopač, zastupnik Krasnodepski, zastupnica Megines, zastupnik Papadimulis, zastupnik Silva Pereira, zastupnik Viland. I kandidati Kandidati su potvrdili da prihvaćaju ove kandidature i sada ćemo o ovome glasovati. Imamo dakle prvi krug. Moram vas upozoriti na propise. Prije svega brojači glasova. To će biti isti oni kolege koji su obnašali tu funkciju tijekom izbora predsjednika parlamenta, te ih pozivam e, da odu na svoja mjesta. Jesu li svi ovdje? Onorevole Philips sta Stiže zastupnica Philips. Jesu li svi na svojim mjestima? Allora, non abbiamo segnalazioni di assenze, quindi... Dakle, svi su ovdje, te nastavljamo. Glasač, brojači glasova će glasovati na kraju. Budući da je broj kandidata e, veći od broja dostupnih mjesta, onda ćemo u skladu sa člankom 17 stavak 1 poslovnika preći na tajno glasovanje successivamente si procede all'elezione con un unico scrutinio Prelazi se dakle na glasovanje potpredsjednika koji se mogu odabrati u prvom krugu. Može biti najviše 14 kandidati koji su dobili e, maksimalni broj glasova bit će odabrani na tu dužnost. Ukoliko je broj kandidata manji od broja raspoloživih mjesta, onda se prelazi u drugi krug, dakle pod istim ovim pravilima kako bi se raspodijelila preostala mjesta. Ako je potreban treći krug za izbor za preostala mjesta dovoljna je relativna većina. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašavaju najstariji kandidati. Geta. Zastupnik Geta. Trebate otići na glasačko mjesto LM. Jeste li ovdje? Prego, onorevole. Izvolite. Yes, president. 61... 61% zastupnika su novi zastupnici. Trebali bismo e, dobiti neku informaciju više od kandidata za potpredsjednike. Možemo li čuti od njih zašto se uopće kandidiraju? E, poznajem kandidate iz e, svog kluba, ne poznajem ostale kandidate. Hvala vam. Podsjećam vas e, da je konferencija predsjednika omogućila da to bude dostupno samo kandidatima za mjesto predsjednika parlamenta, a ne za mjesto potpredsjednika parlamenta, te zato ovo nije bilo moguće ubaciti na dnevni red. E, terminare la distribuzione delle schede e Molio bih da se sada dovrši ova distribucija glasačkih listića i kuverti. Imamo dakle, moramo odabrati 14 eh, potpredsjednika parlamenta, dakle svako od vas raspolaže sa 14 glasačkih listića. Dovete, assen... Dovete votare almeno 8. Trebate glasovati za barem 8 kandidata. U suprotnom će se vaš listić smatrati nevažećim. non potete superare la soglia dei ne možete glasovati za više od 14 kandidata. Um, I u tom slučaju će se listić smatrati nevažećim. Allora, la votazione aperta. Otvaram glasovanje. Adesso ci fermiamo in attesa che si termini l'operazione. I sada ćemo pričekati ishod glasovanja. allora la votazione è chiusa invito gli scrutatori a procedere allo spoglio delle schede brojači glasova sada prelaze na brojanje glasova zasjedanje privremeno prekidamo i obavijestit ćemo vas kada ćemo se ovdje ponovno okupiti ili zvoncem ili obavješću na ekranima hvala